Okay, members, if you'd, uh, U redu. Članovi odbora, molim vas da zauzmete vaša mjesta. Da možemo započeti, pa da vidimo jesu li svi na svom mjestu, imaju li svi glasačke popise. Um, take... Kao prvo, usvojit ćemo dnevni red. Vidim da nitko ne maše za neku promjenu, pa ćemo stoga dnevni red smatrati usvojenim. Zatim imamo priopćenja predsjednice. Ona se tiču potpunosti e, ekonomskih dijaloga, što znači dakle dijaloga koje imamo sa financijskim ministrima ovdje. Stoga sutra ćemo imati ekonomski dijalog sa španjolskim ministrom financija, gospodinom Louis Digindosom on će biti ovdje, to mi je vrlo drago. Što se tiče Francuske, 13. siječnja su je odgođen ekonomski dijalog s Francuskom i to po drugi put, pa smo si zacrtali 13. 13. veljače kao sljedeći datum. U međuvremenu je naše tajništvo informirano da zbog još jednog nepredviđenog događaja francuski ministar financija Pierre Moskovići neće biti prisutan na sastanku našeg odbora 13. veljače. Dakle, to je sada već treći put što smo odgodili ekonomski dijalog. Ja ću pozvati ministra da e, ponovno zacrtamo jedan datum i nadam se da će taj datum biti u bliskoj budućnosti. Kao što znate, mi ne možemo natjerati ministra financija da dođe, ali mislim da je to stvara vrlo loš imidž kada imamo dakle tri odgode, kada se stvara utisak da ima nešto što oni žele prikriti ili e, sakriti, to dakle ne uljeva baš povjerenje. Ja shvatam, shvaćam prioritete vlada, no mislim da je ekonomski dijalog također nešto što je vrlo koristan mehanizam, budući da su mnogi ministri financije to već e, vidjeli, imali su prilike reći nam točno koji su njihovi problemi i oni ne nailaze nužno na neprijateljsku publiku, stoga mislim da im to može pomoći, a ne e, da im to bude nekakva prepreka. Što se tiče Luksemburga, moram vas informirati da je došlo do odgode e, održavanja tog ekonomskog dijaloga zbog promjene u vladi. U prosincu je imenovan gospodin Pierre Grominges e, kao novi ministar financija. Nadamo se da ćemo uskoro moći odrediti novi datum. Na kraju što se tiče Portugala i tu smo išli na neke poteškoće, ponovno vezane uz to što je došlo do promjene ministra. Izaslanstvo našeg odbora se sastalo u Lisabonu sa novim ministrom što se tiče izvješća o aktivnostima trojke, pa ću stoga vidjeti s koordinatorima želi li oni dalje održati jedan ekonomski dijalog budući da imamo dakle, ovaj rad koji smo učinili u kontekstu trojke. Općenit je rečeno, to sam već e, spomenula, je važno vidjeti da svi instrumenti, svi alati koje smo usvojili u okviru paketa od dvaju mjera i paketa od šest mjera se koriste učinkovito kako bi se ojačala demokratska rasprava u Europi o tim važnim pitanjima. Doista, ne možemo inzistirati o tome da radimo izvješća o trojke, a zatim e, ne održati i ispuniti našu ulogu koju smo mi dobili u okviru paketa od dvaju mjera i paketu šest mjera, iako se kad kad to vidi kao nešto neugodno, mislim da ekonomski dijalozi trebaju nastaviti. I mislim da, kao što sam rekla, su dosta korisni, dosta su čak i uzbudljivi, na primjer onaj sasne koji smo imali sa malteškim ministrom financija, no opet evo, on ima i nekakve e, unut, nekako unutarnje znanje o tome kako mi volimo raditi u ovom odboru, mislim da je to, taj sastanak bio doista vrlo ugodan. Sada prelazimo na glasovanja. Kao prvo izvješće o tržišnog natjecanja, e, izvjestitelj Andreja Švab, napravit ćemo jedno tesno glasovanje. Jean Paul izvoli. Da, gospođo predsjedavajuća, hvala. Samo jedna mala tehnička najava. Zamolit ću kolege iz Europskih pučana da slijede napomene našeg kolege Andreasa Švaba. Dakle, ovo je iznimka ne koordinatora, već Andreasa Švaba. On će biti taj koji će davati signale e, za glasovanja. Hvala vam. U redu, hvala vam. Dakle, pučani, Andreja sjedi na onoj strani. Napravimo jedno testno glasovanje. Molim vas da svi stisne setan gumb. Any missing cards? Imaju li svi glasačke kartice? So is minus a dakle, ona nema karticu. Imamo jednog kolege previše iz europskih pučanja, sada dvoje previše. Pervonš, može li vam netko poslati glasačku karticu? Ne. U tom slučaju moramo brojati eh, one članove i socijalista i demokrata koji glasuju. Ispričavam se, ali morat ćemo sada ih prebrojati. molim vas da socijalisti svi digne ruke da vidimo koliko vas je sve skupa. 6, 13, u redu. Socijalisti imaju dakle 13 članova. Oni dakle pridržavaju svoj broj i dodat ćemo još i pervanši. Ima li još netkoga ovdje koji nema svoj glas u karticu? Ne, u redu, onda možemo početi. Kao prvo imamo amandman 99. Tko je za? Protiv, Sudržani usvaja se. 100. Tko je za? Protiv, Suzdržani? Odbija se. 101. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 17. amandman za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis... Provjerit ćemo 17. amandman. Dakle, 27 protiv, 19 za, doista je dakle bio odbijen. Kompromis je amandman A. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 105. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 18. se ne razmatra. Kompromis CR. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, Provjerit ćemo taj kompromisni amandman, dakle CR. Još jedan je za dodatno, dakle sve skupa vidimo da se odbija. Sada moramo glasovati o pojedinim amandmanima. 136. za. Protiv suzdržani. Mislim da se također odbija. 107. amandman za. Protiv. Suzdržani. Možemo provjeriti 137. amandman. Mislim da se radi o jednakoj većini, veličini. Jesu se glasovali? Dakle, još jedan za. 23 nasme 23, dakle, ipak se odbija. 138. amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se radi o istome. Povedit ćemo ponovo. Dakle, i on se odbija. 139. za protiv Suzdržani? Odbija se. 140. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 141. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 142. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. dakle ne glasujemo ni o 117. ni o 119. amandmanu, sve do 122. amandmana, zato što imamo glasovanje o definicijama koje će biti glavno. 106. amandman, tko je za? Protiv? Suzdržanje odbija se. 107. Tko je za? Protiv? Suzdržani provjerit ćemo 107. amandman, no mislim da će biti isto. U redu zatvorit ću glasovanje. Još jedan protiv, ipak je, se odbija. 108. amandman, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 19. za? Protiv, suzdržani, odbija se. 109. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. 110. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Odbija se. Amadman 14. Provjerit ćemo 110. Deseti se usvaja, evo to samo pokazuje da nisam pristrana. Um, amandman 14, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prostite, samo trenutak. Ovdje stoji definicija koja ima prednost Znači gdje god je definicija, ta definicija ima prednost, ali e, glasovat ćemo o ostalom sadržaju 111. E, ko je za, ko je protiv, suzdržani. Mislim da se odbija, ali provjerit ćemo. 22 glasa za, 24 protiv, znači odbija se. 113, koje je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 115, koje je za? Tko je protiv? Suzdržani. E, molim vas da provjerimo ovaj glas. još jedan glas. 23, 23, znači amandman se odbija. 23 za i 22 protiv, ali kolegica koja nema karticu je također protiv, znači ovaj amandman se odbija. 116 tko je za? Protiv? suzdržani, provjerit ću, mislim da se odbija, ali provjerit ćemo. Još jedan glas. Ponovno se odbija. Zatim imko 20. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. 123. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Nećemo glasovati o članku četvrtom. Idemo na članak dvadeset i dakle, amandman 126, tko je za, tko je protiv, provjerit ćemo, amandman 126. Svi su glasovali, usvaja se. Amandman 127. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Amandman 22. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. Provjerit ću ako želite. Mislim da je bilo jasno. Idemo sada na kompromis B. Tko je za, tko je protiv, suzdržani usvaja se. 123. E, e, Provjerit ćemo. Usvaja se. Idemo sada na 25, e, amandman 25, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se, 26, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se, 135, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Idemo na kompromis C. prije svega usmeni amandman e, liberala i zelenih, e, dakle tekst koji uključuje taj usmeni amandman. E, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Nisam dobro vidjela, molim vas za elektroničko glasovanje. Jesu li svi glasovali? Ovo je doista odbijeno, znači bit će da sam slijepa kad to nisam vidjela, a sada idemo glasovanje u više dijelova. Prvi dio tko je za, tko je protiv, usvojeno, zatim drugi dio tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Idemo sada na CA, ako to uspijem pronaći. To je na stranici 11, dakle CA. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Provjerit ću ovo kad to pronađete. To je kompromis CA. odbija se. Idemo sada na kompromis CB. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Zatim Juri 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Odbija se. 45. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Mislim da se usvaja, molim vas da provjerimo, amandman 45. Doista usvaja se. Idemo na sljedeću stranicu. 46. Amandman 46. Ko je za? Jeste li uspjeli to naći? 46. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 177. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Molim vas da provjerimo. Amandman 177. Nisam baš mogla zaključiti. 24 na, e, glasa za, 22 protiv, amandman se usvaja. Zatim 178, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 47, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. 179, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 32, tko je za, tko je protiv? Provjerit ćemo za amandman IMKO 32. Svi su glasovali. 23-23 e, odbija se. 180, tko je za? Tko je protiv? suzdržani. Bolje da ovo provjerimo jer su ovdje u pitanju neke zanimljive kombinacije. Još jedan glas. Zatvoram glasovanje. 23 e, glasa za, 20 protiv, odbija se 181, tko je za? Tko je protiv? suzdržani. Mislim da se odbija, ali bolje da provjerimo. Ponovno 23 glasa naspram 23 odbija se. Miku 33, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, provjerit ću. Mislim da je ponovno situacija rubna. Još jedan glas. 24 naprama 23 usvaja se 100 82. Tko je, provjerit ćemo još za 182. Usvaja se. 183. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Morat ćemo provjeriti 183.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 Još jedan glas. Treći dio se odbija. Traži li netko da provjerimo glasovanje u drugom dijelu? Ne. Drugi dio je usvojen. Ne, provjerit ćemo drugi dio. Drugi dio, molim vas. Još jedan glas. Svi su glasovali a čini se da se odbija. Znači, usvojen je samo prvi dio kompromisa D. Znači da sada idemo odmah na kompromis E. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Idemo sada na amandman 55. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo 55. Odbija se. 198. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Provjerit ćemo 198. 22, 22, znači odbija se 199, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Dolazimo do kompromisa F, prije svega usmeni amandman, tko je za, tko je protiv, suzdržani, provjerit ćemo jer ovdje postoji različita kombinacija glasova. Usvaja se. A sada ćemo glasovati po dijelovima. Je li potrebno glasovati odvojeno s obzirom na usmeni amandman zeleni? jer smo provjerili ovaj dio sa prenošenjem troška. Znači, možemo sada prijeći na amandman 58. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis G. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Možemo li provjeriti kompromis G? Dvadeset tri naprema dvadeset tri odbija se. Idemo sada na amandman 205. Tko je za? Protiv? Odbija se. 206. Tko je za? Oprostite. Oprostite, ne razumijem baš zašto ako jedan amandman ne prođe, automatski se odbija i drugi, ako smo to već imali. No, mislim da ovdje nije riječ o tome da se ne razmatra, pa mislim da bismo ipak trebali glasovati za 206. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, provjerit ćemo 206. Ovo je premoćno prošlo, znači usvaja se 207, tko je za, tko je protiv? Suzdržani. Provjerit ćemo 207. Ispričavam se na tome. Ali glasujemo na različite načine. Još dva glasa. Hvala vam lijepo. Zatvaram glasovanje. Ponovno izjednačeno. 23-23. Odbija se. Amandman 59. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Juri 33. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 208. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se 209 je povučen. 210 tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se 211 tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se amandman 60 tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se 212. Tko je za? Tko je protiv? Provjerit ćemo. 212. Jesu li svi glasovali? Još jedan glas. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 61. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. 213. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Imko 41. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. 214. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Molim vas da provjerimo. Mislim da se odbija. Odbija se. Imamo jednu dodatnu karticu. Da. Na početku glasovanja rekli ste da imamo previše glasova za pučane. Možete li nam sada reći kakva je situacija? Ovaj je prijedlog e, odbijen, a kad imamo previše kartica pojavljuje se poruka na ekranu pa ćemo to onda vidjeti. Kompromis H, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis I, tko je za, tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis J. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Oprostite, idemo ponovno. Prvi dio kompromisa J. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Provjerit ćemo drugi dio kompromisa J. Mislim da se usvaja. Svi su glasovali. Tako je, usvaja se. Idemo sada na amandman 226. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 227 i imko 45. Tko je za? Tko je protiv? Molim vas da provjerimo. Odbija se. Stroj nam je danas spor. 228 e, tko je za, usvaja se. 229 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 66 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 67 tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo to, mislim da se usvoja. Još jedan glas. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Imko jedan. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Amandman Imko jedan. Svi su glasovali. Odbija se. Amandman 68. Tko je za? protiv, suzdržani, provjerit ćemo amandman 68, mislim da se odbija, ali ne možemo biti sigurni. Uistinu odbijen je za jedan glas. Imko 2, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 69, tko je za? protiv, usvaja se. 70 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 71 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo 71. 72, dva tko je za protiv Suzdržani provjerit ćemo 72. 72. Odbija se. Ne. Ne, mislim da se ipak odbija. Odbija se. Imko 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Ovo je povučeno. Amandman 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. Provjerit ćemo. provjeravamo amandman 2. Još dva glasa. Zatvaram glasovanje. Odbija se 26 glasova protiv. Amandman 73. Gospodine Švab. Budući da je bilo 23 naprema 23 glasa za kompromis G, a dopustili ste nakon toga kolegici da glasuje, molim vas da glasujemo ponovno o kompromisu G. Ne, žao mi je, tada smo glasovali o tom e, amandmanu e, sa onim članovima koji su bili u dvorani u tom trenutku. Ne možemo sada ponovno glasovati, inače bismo mogli kad god netko novi dođe ponovno glasovati od početka. Glasovali smo o kompromisu i tada sam rekla da ćemo se vratiti na to jer nisam tada provjerila. Uvijek ćemo provjeriti u trenutku kad se o nečemu glasa, ali ne možemo naknadno provjeravati jer ljudi ulaze i izlaze iz dvorane. Žao mi je. To postupovno ne bi bilo u redu. Doista se trudim e, biti pravična. Amandman 73. Tko je za? Protiv? Suzdržano provjerit ćemo 73. Odbija se. 74. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da imamo većinu. Zatim amandman 77. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Imko 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 78. Tko je za? Oprostite, nešto je e, usvojeno, nisam navikla na to. Idemo sada na amantman 80. Tko je za, tko je protiv, suzdržani? Odbija se 81. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se usvojali ali provjerit ću 81. Još jedan glas. Da, usvaja se. Kompromis a, je usvojen. Onda idemo na 82. Tko je za, tko je protiv? Usvaja se. 83. to je, tko je za, protiv? Suzdržani. Molim vas da provjerimo 83. Još jedan glas, jesu li svi glasovali? Zatvoran glasovanje. Odbija se. 84. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Na isti način se odbija. Amandman 5. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. 87. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, odbija se. Amandman šest. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbija se. Juri devet, Tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. Imko 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. Amandman 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 89. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 90. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se od 91 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se imko 8 tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo, mislim da se odbija, ali provjerit ćemo. Zatvoram glasovanje. Da, odbija se. Amandman 9. Ko je za? To je izvjestiteljev amandman protiv suzdržani. Provjerit ćemo amandman 9. Još jedan glas zatvaramo. Usvaja se. Imko 9. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 92. Tko je za? protiv, suzdržani, molim vas da provjerimo, 92. Usvaja se. Amandman 10. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 12. Tko je za? Protiv suzdržani, odbija se. Juri 11, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 13, tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Usvaja se. Amandman 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. 14. Usvaja se. O 93 ne raspravljamo, nego 12. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo 15. Usvaja se. Imko 13. E, ne, o tome ne raspravljamo. 94. E, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo 94. Još jedan glas. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. 95. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. I sada dolazimo na IMKO 16 u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo prvi dio amandmana 16. Svi su glasovali, odbija se. Drugi dio, ne znam da li to ima smisla. Mislim da o tome nećemo glasovati, inače to nema smisla. Amandman 97. Tko je za? Protiv? Suzdržani provjerit ćemo 97. Jesu li svi glasovali? i ovo je e, odbijeno. 98 tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. 98. Usvaja se. Dobro. Je li vam potrebna stanka da malo složite misli? Ne, u redu. Onda ćemo sada elektronički glasovati o tekstu u cijelosti ovako kako je izmijenjen i dopunjen ovim amandmanima. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Imamo 40 glasova za, 3 protiv i 4 suzdržana, a o zakonodavnoj rezoluciji otvaram glasovanje. Sad imamo 41 glas za, 2 protiv i 4 suzdržana. Izvjestitelju Želite li vi nešto reći? Da, gospođo predsjedavajuća, ne bih htio odugovlačiti. Hvala svim izvjestiteljima u sjeni, svih klubova zastupnika. U vrlo kratkom roku nam je uspjelo naći na mnogim mjestima kompromise. Naravno da sam malo nesadan o tome što je odlučujuće glasovanje sa 23 naspram 23 rezultiralo. To sigurno nije optimalni temelj za ulazak u dijaloge, no mislim da postoji politička volja i određen pritisak da ipak to pokušamo i stoga bih kolege i kolegice zamolio da nam dodijele za to mandat. Hvala. Otvaram glasovanje. Gospodin Langen. Kod ovoliko mnogih glasovanja koje su odlučivali u jednom glasu, bi po mom mišljenju to trebalo ići odmah na plenarnu sjednicu. To je moje uvjerenje. Čak i ako to možda neće olakšavati posao izvjestitelju. Hvala. Ja se u potpunosti slažem sa kolegom, govorim u svoje osobno ime. Ne mislim da nam je u interesu da idemo u trijalog. Glasovalo se ponekad nasumce ili na ne možemo reći da je to mišljenje Europskog parlamenta, moramo glasovati na plenarnoj sjednici, to je jedino ispravno kada je riječ o ovakvoj temi. Primila sam na znanje vaše komentare. Možemo glasovati o odluci idemo li u pregovore ili ne. Otvaram glasovanje. Treba nam 26 glasova za otvaranje pregovora. Zatvaram glasovanje. 12 protiv, nema suzdržanih. Pregovarački tim će se sastojati od predsjednika, potpredsjednika, izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni. Hvala svima. And for those who are anxious, the next meeting is... Sljedeći sastanak imamo u utorak 28. siječnja u 16 sati.